građane. Isto tako, an Kuhn je novi zastupnik Europskog parlamenta. Njegov mandat teče od 24. veljače ove godine. Njegov mandat je potvrdio